Good afternoon. start. E, dobar dan svima. E, odmah ćemo početi s našim popodnevnim sastankom. To je opet jedno javno saslušanje. Naslov je Kriza u Siriji. međunarodni i regionalni akteri sigurnosne implikacije za europsku situaciju. Čast mi je da mogu pozdraviti naše uvažene paneliste. Gospođa Joel Ženi, direktorica za sigurnosnu politiku i sprečavanje sukoba EASA, gospodin Emil Hokajem e, koji je e, e, profesor na sveučilištu u Londonu, on je isto član think tanka i gospodin Michael Benamu koji je istraživač za Wilfred Martin centra. Gospodin Hokajem e, se žuri danas jer mora ići na avion. Pa ću mu odmah e, dati riječ. A onda e, će govoriti gospođa ženi. Gospodin Hokajem ima riječ. Uh, Hvala and a pleasure to be here. Hvala, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje s vama. Unaprijed se ispričavam što ću morati otići malo ranije, moram e, stići na let, vraćam se mm, na Bliski istok i dakle moram e, pratiti što se tamo događa. Budući da nemam mnogo vremena, ja ću vam kratko predstaviti E, svoje izlaganje, tako da imamo vremena za raspravu. Mi smo uistinu pocijenili razmjere krize u Siriji kao i humanitarne posljedice i to je trajalo predugo. Ono što se dogodilo ne samo da se moglo predvidjeti, nego je već bilo predviđeno. Iz razumljivih razloga došlo je do zamora e, vezano uz situaciju u Iraku, vezano uz arapsko proljeće. Stekao se dojam da je arapski svijet beznadan i zato je došlo do, tog, do te promjene u stavu u Europi i drugdje, posebno kada je riječ o shvaćanju krize i njezinih posljedica. To je dobar primjer e, jednog, e, jedne nerealne e, politike i mislim da je sada došao trenutak da jasnije shvatimo dinamiku tog sukoba. Ovaj sirijski rat počeo kao revolucija, a zatim se pretvorio u civilni rat. Taj rat je razorio Siriju, svima, svima su vam poznate brojke, 5 do 6 milijuna izbjeglica, oko 7 do 8 milijuna prognanika, e, razaranja na terenu su također velikih razmjera. Ovaj rat u Siriji također je preobrazio susjedstvo. Rekao bih da je rat u Siriji utjecao i na način da su primjerice da je došlo do promjena u stavu suparnika na stvaranje države Izrael utjecalo je na demografiju, na granice, na to kako e, države razmišljaju o svojoj vlastitoj sigurnosti i mjestu u regiji. Ovaj sukob u Siriji je utjecao na Europu, mislim da ćemo o tome razgovarati detaljnije, no ono što ja želim reći je da ovo zapravo nikada nije bio sukob koji se mogao držati pod kontrolom. U određenom trenutku se o Siriji govorilo kao o zemlji u kojoj vada sukob koji se može staviti pod kontrolu i to pod utjecajem percepcije stanja u Iraku. Irak se prezentirao u medijima kao noćna mora, kao situacija koja ne može biti gora, a međutim situacija u Siriji je mnogo gora. Dakle, ne govorim sada ovdje o samom sukobu, nego o implikacijama i posljedicama. Dakle, kao što sam rekao, sada je došao trenutak da bolje razumijemo tu situaciju u strateškom smislu. S obzirom da se nalazimo u Briselu, imajući u vidu zbivanja u posljednjih nekoliko mjeseci, ali su tako i jučer i danas, htio bih reći sljedeće. Kada govorimo o Siriji, E, mnogo se pažnje posvećuje pitanju izbjeglica i ISIS-a, dakle strahovanja vezana uz ISIS su razumljiva i donekle opravdana. Međutim, iz regionalne perspektive moramo imati na umu da je režim Bašara al-Asada, predsjednika Sirije, i dalje glavni uzrok e, stradalih i razaranja Izbjeglice koje dolaze do Europe ne bježe pred ISIS-om, uglavnom bježe pred Asadovim e, režimom, kemijskim oružjem i bombama kojima se koristi. Ispričavam se. Ispričavam se, ali ja ću dati riječ zastupnicima. Dakle, naglasit ću još jedan put da je asfalt glavni uzrok e, broja smrtno stradalih i glavni uzrok razaranja u toj regiji. Istovremeno, izbjeglice ne odlaze u kalifat Isisa, dakle, zapravo to govori o činjenici isto tako da Isis ne privlači većinu ljudi iz regije. Ono što želim reći je da ova humanitarna katastrofa nije e, ishod ratovanja, to je strategija režima koja ima brojne aspekte. Asadov režim je u svoju strategiju postupne eskalacije i to traje još od 2011. godine. Mislim da je to prilično jasno što se tiče represivnih mjera, što se tiče eskalacije, dakle kreće se sa otvaranjem vatre, zatim prelazi na, na teže oružje, balističke projektile i e, tako dalje. E, drugi dio te strategije sastoji se u tome da se širi narativ da je riječ o borbi između Asada i ekstremista. S druge strane, dakle, to je narativ koji je dobio određenu, određeni, dakle ljudi vjeruju u to. Tako da što se tiče prekida e, neprijateljstava posljednjih nekoliko tjedana, to je pokazalo koliko je otporni jedan umjereni centar unutar sirijskog društva, dakle ljudi koji se suprotstavljaju jednima i drugima, dakle koji se sada, to su ljudi koji se sada suprotstavljaju ne samo Isisu nego i Al-Nusri. Zatim treći stup je e, namjerna strategija depopulacije. Asadov režim ne želi ponovno pridobiti povjerenje sirijskih građana koji nisu lojalni. Dakle, mnogo ih je bolje ili ubiti ili ih protjerati iz njihovih domova i prebaciti taj teret na pobunjenike, zapadne zemlje, susjedne zemlje i tako dalje. I to funkcionira budući da dovodi do paralize postupka donošenja odluka i prebacuje se pitanje sa tranzicije na rješavanje humanitarne katastrofe. I to je zapravo moja poanta. Ova humanitarna kriza nije zapravo posljedica borbi, nego je to namjerna strategija predsjednika da On ne želi trošiti resurse, kapital i vrijeme kako bi ponovno zadobio povjerenje građana i mislim da to ne bi mogao niti učiniti. Tako da iz njegove perspektive ta strategija ima smisla. E sada ću nešto više reći o ISIS-u. Ono što je najtragičnije kada govorimo o ISIS-u jest da ISIS svači neprijatelj, dakle svi ISIS smatraju neprijateljem, ali zapravo nije prioritet nijednog aktera na terenu osim SAD-a. Dakle, Asad se uglavnom bori protiv e, umjerenih pobunjenika. Umjereni pobunjenici e, doživljavaju Asad kao većeg neprijatelja od Isisa. Dakle, oni se bore protiv Isisa, ali se još više bore protiv Asada. Turska pak smatra da su turske ambicije, e, kurdske ambicije najveća prijetnja i premda ni oni ne vole ISIS, zatvaraju oči pred time. Što se tiče Saudijske Arabije, ako Amerikance žele e, provoditi strategiju prema ISIS, oni će staviti prioritet na Jemen i na neka druga područja. Dakle, svi zapravo prebacuju lopticu drugima i to donekle, iako ne u potpunosti, objašnjava otpornost džihadista. U ovom trenutku ISIS ne jača, ali ni ne slabi, naprosto se transformira. I vrlo je bitno da e, ne budemo u paradigmi rasta ili slabljenja džihadističkih pokreta. Oni su se pokazali otpornima i prilagodljivima. Ono što je najironičnije jest da smo se u početku borbi protiv eh, Isisa usredotočili na Irak. Međutim, njihova strategija od početka bila kriva, jer u Iraku je eh, demografija i E, zemljopisna obilježja zapravo ne idu u prilog isis Dakle, oni mogu pridobiti možda 20% stanovništva u najsušem dijelu zemlje. Dakle, to možda nije, to i nije najbolje najbolji dio Iraka. I kažem dakle da će možda 20% stanovnika biti moguće predobiti. Što se tiče Sirije, e, ISIS bi mogao predobiti oko 70% stanovništva. Međutim, ono što je dobro u Siriji, kada je riječ o Isisu u je da postoje i postoji i alternativa i kao što sam rekao, izbjeglice koje odlaze iz Sirije ne idu u kalifat, zato što im kalifat ima malo toga za ponuditi i to je upravo e, jedan od njihovih najvećih nedostataka. Što se tiče Iraka, e, dobro je da se ISIS može vojno suzbiti i to je ono što se događa. Međutim, još jednom ponavljam, to je pokret koji se pokazao vrlo otpornim do sada. Nadalje, e, sirijski sukob se regionalizirao, ali isto tako i internacionalizirao. Kada kažem da se regionalizirao, Želim reći da su tu Iranci i Saudijska Arabija i dakle njihov raskol je zapravo postao i glavno obilježje toga sukoba i to je nešto što zapravo pogoršava situaciju, to je dovelo do polarizacije u sirijskom društvu, do e, povećanja raskola po sektorskim e, kriterijima i tako dalje. Taj se sukob također internacionalizirao, posebno nakon ruske intervencije u rujnu, naime Ruska intervencija je oblikovala i situaciju na terenu, ali isto tako i diplomatske napore. Rusija je imala uspjeha e, tako da je zapravo promijenila situaciju na terenu i e, na način da je Asad dobio, dakle da mu se poboljšao njegov položaj. Dakle, oni su njihov dolazak na teren je bio iznenađenje, ali isto tako i odlazak. ali dakle oni su tu dobili rezultate u geopolitičkom smislu i u smislu same Sirije. Dakle, Asad je ostao na vlasti, on je sada u središtu diplomatskih napora. A što se tiče Rusije i Asada, ono što oni žele postići jest da e, tu postoji jedan zamrznuti sukob e, umjesto da se dođe do nekakvog konačnog rješenja. Oni bi u tome mogli postići rezultate. Dakle, ovo jest internacionalizirani sukob, međutim, s obzirom da se nalazim u Briselu, htio bih reći da je Europska unija zapravo aktor od sekundarne važnosti. Ona je primateljica izbjeglica, tu isto tako izdvaja novac, međutim, pokazala se vrlo reaktivnom i neodlučnom a riječ je o sukobu koji se nalazi na granicama Europske unije te utječe na sigurnost unutar Europske unije. Neke zemlje su još uvijek vrlo odlučne prema Asadu i neki zapravo daju prednost Asadu u odnosu na ISIS. Mislim da je to krivi izbor budući da postoje i drugi modaliteti za e, obustavljanje ovoga sukoba. Ja sam skeptik, ali nisam cinik, tako da mislim da trebamo vidjeti što se može postići u pregovorima u Ženevi. Ono što želim naglasiti ovdje jest da je takozvani napredak u Ženevi s obzirom e, na rezoluciju UN-a 2534 i prekid sukoba koji je u Mihenu to je omogućeno nekim e, aspektima. Kao prvo, zato što su, je, su Sjedinjene države donijele odluku da ne podrže one stranke koje su htjeli podržavati. Također su zatražili od svojih regionalnih saveznika da e, deeskaliraju situaciju u vojnom smislu. Ja mislim da je to pogrešno, ali to je opis situacije. Zatim, e, drugi faktor koji je omogućio e, diplomatske napore je Rusija. Dakle, ruska politička i vojna intervencija je značajno utjecala na situaciju na, na terenu. I rekao bih da je Rusija još uvijek dominantna moć, dominantna snaga tamo. i mislim da je ovo najavljeno povlačenje snaga zapravo omogućilo da se dobiju neki bodovi. Neki Putina opisuju kao neodgovornog e, vođu i dakle to je nešto što taj potez se isplatio. Trenutna situacija je vrlo kompleksna. E, Rusija je osigurala zapad Sirije za Asada i zadržava mogućnost da e, dakle ponovno intervenira kako bi mu pružila podršku prema potrebi. SAD su na istoku Sirije, tamo je situacija vrlo teška s obzirom da se tamo vode borbe sa ISISom. E, dakle, pre... moramo isto tako uzeti u obzir da Rusija nije ušla u Siriju kako bi porazila džihadiste, nego kako bi pružili potporu Asadu. Na kraju ću nešto reći o prekidu neprijateljstava. Dakle, mislim da je to dobro, međutim, e, mislim da to ne treba precijeniti. Postoje brojne prepreke, e, Asadov režim još uvijek spriječava e, dostavu humanitarne pomoći u brojnim područjima. Mnoga područja su još pod opsadom, veći broj ljudi je dobio hranu i ljekove, međutim Asad se koristi tom eh, trenutnom situacijom i zapravo borbe nisu u potpunosti prestale. Ono što smo vidjeli u protekla tri tjedna je da je taj prekid neprijateljstava poslužio kako bi se, e, kako bi Rusija i Asad obavili neke, e, uspjeli postići neke selektivne pomake na terenu. Dakle, ono što je ključno jest da se usredotočimo na tranziciju i da se i dalje razgovara o budućnosti Asada na vlasti jer u protivnom ćemo imati jedan zamrznuti prostor koji se čini dobrim s obzirom na razmjene tragedije, ali to zapravo samo znači nova neprijateljstva i posljedice ne samo za neposredno susjedstvo nego i za Europu. Hvala. Hvala. Sada se obraćam gospođi Joel Ženi da nam ona iznese svoju prezentaciju. Hvala. Hvala što ste me pozvali, gospođo predsjedavajuća. Također hvala što ste organizirali ovu raspravu, zato što Sirija je zaista jedna od najvećih tragedija koje e, kojima svjedočimo od kraja drugog svjetskog rata, ako uzmemo u obzir e, broj prognanika, pol milijuna Sirijaca je prognano iz svojih domova, i do nedavno velik broj njih uopće nije imao niti priliku da dođe do humanitarne pomoći. Tako da je veoma važno da razgovaramo o ovoj kritičnoj temi. Ja bih e, zapravo e, sada se nadovezala na ovu prethodnu prezentaciju, nadopunila je na neki način e, zbog naslova ove naše rasprave, a to je učinak na europsku sigurnost, e, jer ja se upravo time bavim kao direktorica za sigurnost. Dakle, jedan aspekt je ono što ću ja pokriti, to je samo jedna od mnogih dimenzija ove veoma kompleksne krize, a to je učinak na sliku e, terorizma u Europi. Spomenuto je zapravo ključna stvar je politička kriza što će se dogoditi sada imamo dva tre, to je neopisivo važno i moramo vidjeti što će se s time dogoditi i ne smijemo podcijeniti strašnu kompleksnost e, ovog problema, ali nema e, rješenja osim onog rješenja e, koje će sami izdefinirati Sirici. Evropska unija je zapravo podržavala ovaj diplomatski put, e, to smo činili na svaki način na koji je to bilo moguće. Naravno. Već je spomenuto da je jedna od najvažnijih dimenzija sirijskog sukoba u smislu toma, toga kada gledamo e, sliku sigurnosti u Europi, to je učinak e, Daesha na cjelokupnu sliku sigurnosti. Daesh e, globalno ima strašnu privlačnost, on je zaista e, strahovito e, učinkovito koristi društvene medije, na neki način se pretvorio jedan veoma uspješan brand, uspješan je u propagandi i naravno također je osvojio i teritoriju, to je ključna dimenzija njihove vlasti zapravo od Bangladeša, Filipina do Somalije, njihovi članovi su prisutni. Znači ne smijemo do duše e, smetnuti suma činjenica da je Al-Qaida također i dalje prijetnja, tako da je slika terorizma u svjetlu e, sigurnosti u Europi veoma kompleksna. Jer moramo gledati ne samo ono što se događa u Siriji, nego i na cijelom bliskom istoku. Također moramo e, priznati, odnosno shvatiti da e, ako pogledate ove terorističke napade u Europi, uglavnom su ih izvršili teroristi, domaći teroristi, lokalni, oni koji su e, bazirani u Europi. Razlog zašto na to ukazujem je zato što kada raspravlja se o slici sigurnosti i o terorističkoj prijetnji u kontekstu onoga što dolazi iz Sirije postoje ta tendencija i stvarna opasnost da se e, amalgamira e, izbjeglička kriza neću se sad ponovno vraćati na to što je već rečeno s terorizmom u Europi a istovremeno ako pokušate to na neki način demistificirati zašto bi naše terorističke skupine htjele uopće željele koristiti te migrantske rute da dođu u Europu. E, naravno ti ljudi ne mogu sa sobom nositi nikakvu opremu, na oružanje i ako vidite što se događa u Europi, napadi u Parizu, njih su isplanirali i proveli i podršku su imali e, u Europi. Ako sada pogledamo kako ići dalje, kritična dimenzija, kritično važna dimenzija je svakako e, rješavanje ovih uzroka korijena e, gdje se generiraju ti problemi za Europu i sada ću se vratiti na ove sukobe, političko rješenje sukoba u Siriji, u Libiji, sukoba u, na palestinske teritoriji, ako ste u toj regiji, stalno se ta tema vraća na dnevni red. Ovo mora biti dio e, naše šire, našeg šireg angažmana sa zemljama u regiji. Znači imamo socioekonomsku podršku, imamo ove sporazume o pridruživanju, podrška otvaranju radnih mjesta, suradnja sa zemljama u regiji. Nema dugoročnog rješenja bez otvaranja ekonomskih šansi e, zato što mladi ljudi moraju imati dignitet i e, znati da će živjeti u pravnoj državi i tu je Europska unija ključni igrač u tom angažmanu sa cijelim tim susjedstvom sa regijom i svaki puta kad gledamo sigurnost u Europi mi ne možemo svoju sigurnost, europsku sigurnost sagledavati, a da ne sagledamo zemlje u svom susjedstvu. I tu naglašavamo partnerstva koja imamo u kontekstu e, europske politike susjedstva, u kontekstu svih tih instrumenata koje imamo u kontekstu našeg političkog angažmana sa zemljama Bliskog istoka. Upravo sam se vratila iz Jordana. Evo sad sam, letjela sam cijelu noć, sad sam e, sišla s aviona i to je jedan od tih dijaloga koji mi vodimo i to je jedan od primjera gdje mi pokušavamo to riješiti u partnerstvu sa zemljama u regiji. Što mi konkretnije radimo? Što se tiče dakle tog partnerstva gdje se omogućava bolja reakcija na taj terorizam i nasilni ekstremizam. Mi imamo tamo e, te stručnjake na planu sigurnosti u našim delegacijama u e, tom, toj regiji. Imamo taj pojačani sigurnosni dijalog gdje radimo sa zemljama u regiji da vidimo kako možemo im pomoći i kako možemo nešto naučiti od njih. Neke od kritičnih pitanja odnose se na borbu protiv e, tog nasilnog ekstremizma, ideologija i poruka koje potiču ljude da se radikaliziraju, znači radi se o strateškoj komunikaciji, e, surađuje se sa različitim dijelovima društva, sa tim zajednicama kako bi oni shvatili koje su opasnosti ekstremizma. Mi također pokušavamo e, spriječiti strane borce da odu u Siriju. 5000 ljudi se sada iz Europe se sada bori na tom području, znači nema razlike između vanjske i unutarnje sigurnosti, to samo naglašava taj aspekt. Moramo to, to se mora međusobno nadopunjavati. Također e, radimo na sprečavanju financiranja terorizma, to je isto ključni aspekt zato što to omogućava preživljavanje terorističkih skupina i kao što sam rekla mi e, pokušavamo naći načine na koji način možemo osnažiti ta partnerstva sa zemljama u regiji. Kao što sam već na samom početku rekla, e, imamo tu mnogo dimenzija i mnogo načina na koji možemo sagledati sigurnost. E, tu imamo naravno terorizam i uzroke koje dovode do terorizma, spomenula sam ekonomsku i socijalnu dimenziju, politički aspekt i naravno komisija e, također nastoji osnažiti sigurnost unutar Europe, Primjerice direktiva o vatrenom oružju da se smanji opasnost e, od toga da vatreno oružje završi u krivim rukama. Također se radi na osnaživanju E, granične sigurnosti, nadzora granice i također da se poboljša interoperabilnost e, između baza podataka kada se koristi primjerice falsificirana putovnica onda to s te informacije ide, idu i ljudima koji se bore protiv terorizma. Dakle, to su te, te neke stvari koje ću rado još dodatno objasniti u diskusiji. Hvala gospođo. A sada se obraćam e, gospodinu Michaelu Benamu. Mm, izvolite. Ah, uh, e, hvala lijepa. Imam nekoliko slajdova. Hvala što ste me pozvali ovamo da govorimo o Siriji. Nastojat ću biti E, kratak i ne ponavljati ono što je već e, rečeno. Biti ću više, e, izlaganja će biti tehničke naravi. Reći ću što je Europska unija napravila u Siriji. Ovdje vidite povijest reakcije Europske unije na Siriju između 2005. i 2013 E, to su dokumenti komisije. Svaki puta kada je došlo do napetosti između Europe i Sirije, e, Asadov režim je dobio više novca nakon krize. E, na primjer, nakon što je umro njegov otac u 2000. Imali smo mnogo dade, vjerovali smo u Asada, bili smo optimisti Onda 2004. i 2005. kada se te reforme nisu ispunile, e, isto e, zbog umorstva rašakariranja od strane e, obavještajne službe, tajnih službi. To je na to uslijedilo 2008. i 2009. i danas nakon masakra koji koji organizira Asadov režim. Sada ću spomenuti e, na osnovu tih podataka e, uh, 2010. E, parlament je podnio jedan izvještaj u kojem se kaže ukazuje na tu, to pomanjkanje dosljednosti. Kaže se u izvještaju, na, citirat ću, E, fondovi Europske unije za političke reforme se smanjuje, a e, za ekonomske reforme se povećavaju. Parlament e, je bio uznemiren zbog tih odnosa EU-a sa Asadom, a on zapravo ne mijenja svoje metode. Idemo dalje, sljedeći dio ja sam to napravio sa svojim think tankom. Da vidimo kako se Europa organizira u Siriji. E, Možda ćete nešto vidjeti kad pogledate ovaj grafikon. Nešto je vrlo upadljivo. E, jedan je aktor e, nedostaje to je koji je možda imao šansu, a tu ga nema. E, e, uprave koje su tu u igri je DEFCO, NIR i eko e, A služba za vanjsko djelovanje koordinira stvari. Tu imamo pomoć za razvoj Eh, evropski proračun je tako organiziran da se samo 4% eh, daje za sigurnost, a tri, imate 30-35% za eko i za desko. I na kraju to je ono što dobivamo na terenu i ono što Evropska unija čini. Mm, to je, vi ste to nazvali sekundarnim Mm, to je učinak, ali možda ne politički učinak koji bismo željeli i koji bi Europska unija trebala imati. E, što radi Europa? E, kao što smo upravo rekli, e, nakon pet godina ima pomoć i razvoj za Siriju. Šest milijardi, milijardi eura za Siriju i e, susjede Libanon, Jordan i Tursku. To ne uključuje onaj sporazum sa Turskom koji je sklopljen nedavno. Većina novca dolazi od poreznih obveznika, naročito iz Njemačke na zadnjoj londonskoj konferenciji i kroz e, instrumente komisije EUSAR je e, vrlo prisutan. E, zemlje srednjeg isteka imaju nisku razinu ovdje, to je bilo još gore prošle godine, a još ni danas nije dobro. Ovdje govorimo o e, e, reakciji Europske unije e, na Bliskom istoku. Podaci datiraju iz 2013. Mm, mm, Juset je mnogo postigao. Prije smo bili paralizirani islamskom državom i načinom kako je ona promijenila granice. Nije je bilo za Tursku Imate DEFKO razvoj, oni koji su, e, to išlo za Libanon i Jordan i EKO za, e, e, je se brinuo za Siriju, humanitarni poslovi. To je bilo na nivou Evropske unije. To jest važan mandat a sada se ti napori centraliziraju. Problem koji još uvijek imamo, ne znam da, da li bih o tome govorio u sljedećem slajdu ili ne, kao što ste rekli, e, ta pomoć, isporuka pomoći nije vidljiva jer se sredstva koriste preko un ovo je posljednji diapozitiv koji vam pokazuje situaciju u Alepu. To je crveno je napredovanje e, Asadovih, e, Asadove vojske uz pomoć e, ruskih zrakoplova. Reći ću što to znači za nas evropljene prije smo imali 50% e, e, pomoći išlo kroz e, Damask, a 50% kroz sjever. Taj put je sada prekenut, pa smo morali se sporazumiti sa Asadom o tome kako će se isporučiti pomoć u Siriji. Inače se ona ne bi stigla do korisnika. E, i o tome treba govoriti ovdje u parlamentu negativne posljedice naše politike pomoći ono što e, čujete na terenu možda će e, ostali kolege nešto o tome reći mnogo ljudi će vam reći da dio te pomoći odlazi islamistima ISISu a jedna pomoć ide Asadovim selima E, i u područja koje Asad opet osvojio e, UN daje sredstva za e, ljude u, u tim područjima ali daje i sredstva koja stabiliziraju Asadov režim režima i stabilnost isis Mislim da bismo trebali analizirati dalje svega toga nisam vidio podatke UN-a o tome, a e, jako sam intenzivno e, tražio. E, tu je teško donijeti neke odluke i, i napraviti neki izbor. Europa je dužna poreznim obveznicima da to analizira i da jasno definira kamo treba pomoć ići. Hvala što ste me saslušali i rado ću odgovoriti na vaša pitanja o, ovim aspektima politike pomoći. Okay. Uh, may ask members to... Molim vas, tko želi uzeti riječ? Molim da dignete ruku pa ćemo vas onda zapisati. Hvala lijepa. E, vrlo korisne informacije i zaista su nam bile potrebne. E, cijenim ono što ste rekli o pravom uzroku sukopa. Moramo se vratiti korijenu sirijskog sukoba i to, to je uloga Europske unije. Ono što je Europa učinila, a što nije učinila – jer e, se kaže da je Europska unija bila aktivnija na početku sukoba prije pet godina, situacija se ne bi e, pretvorila u tako e, ekstremnu situaciju kao što je ona danas. Uloga Europske unije u mijenjanju situacije je bila sekundarna i drugorazredna mi smo bili samo do, dobri samaritanci. Nismo e, rješavali probleme. E, sporazum o prestanku vatre je sklopljen e, u posredstvom Rusije i SAD-a, a Evropska unija je bila samo promatrač. O, ova depopulacija koju je uzrokovao Asad E, e, biste li se složili da imamo sada koegzistenciju između Isisa i Asadova režima. Jedan od naših stručnjaka nam je rekao prije dva tjedna da naftu, naftu e, iz okupiranih područja od Isisa prevoze u, na Asadov teritorij i obje strane imaju od toga koristi. Kako ocjenjujete e, lanac saveznika Asad, Rusija, Iran? E, I tu je e, uloga Irana ojačana, aktivizirana, aktivirana ovim sporazumom. To će biti rezultat? A kako stoji sa kurdskim faktorom u sukobu? E, I kurdi su podijeljeni, ali oni su igrali odlučnu ulogu u borbi protiv Isisa. Hvala. E, e, gospodin Nadima riječ. Izvolite. Europa je nestala sa bliskog istaka E, evo, mi dajemo samo humanitarnu pomoć. E, obrana i vanjska politika e, ne postoji. I to od samo početka, kad je počeo ustanak i revolucija. Što, ono što smo mi rekli, i rekli smo ono isto što smo rekli u Bosni i Hercegovini. Nećemo raditi ništa došlo je do katastrofa ubijanja, silovanja, masakra. Jer mi smo samo e, držali na poluživotu nešto. Nismo srušili Asada. Nismo ga podržavali. A nismo, nismo e, dali dovoljno pomoći e, njegovim protovnicama da ga unište. I na kraju danas E, u španjolskom tisku smo imali e, e, vrlo zanimljiv intervju sa katoličkim biskupom Alepa koji kaže danas više stanovništva podupire Asada makar ga mrze jer je on manje zlo. A E, je jedini mogući odgovor na, na fundamentaliste, da ne govorim o Al-Qaidi i Daeshu. E, sve su to ljudi iz iste obitelji. Mi smo uspjeli uvući Rusiju u, na Bliski istok jer smo mislili da Rusija ne postoji, a sada vidimo da se E, sporazumi sklapaju uz pomoć e, Rusije i SAD-a jer e, Europa nije uspjela reći ni jednu riječ tokom pet godina. Iako se toliko brinemo zbog izbjeglica koji stvaraju tolike probleme u Južnoj Europi, i mi ne brinemo zbog toga e, što imamo meko srce, e, što nas e, jako uzrujavaju ove strašne slike djece koja pogibaju na plažama. Kad se za vrijeme ručka pojavljuje nešto što nas šokira na televiziji, recimo na ekranu, čak mi smo uspjeli čak dati zamaha Iranu, on je sada jači nego ikada. Da e, nema Irana, danas bi Daješ bio u Bagdadu. O čemu govorimo? Što to kaže o nama? Što je Europa? Ne, ne nalazim je. Thank you, sir. Mr. Kuzo. Hvala lijepa, gospodine Kuzo, imate riječ. Hvala lijepa, predsjednice. Volio bih da se malo više usredotočimo na pitanje sigurnosti. Vrlo mi je drago bilo čuti kad e, je jedan od govornika govorio o financijama. E, tako treba kanalizirati naše napore. E, Sirija se pretvorila dijelom u kalifat, tu su džihadisti. Vidimo kako se ti borci vraćaju poput bumeranga. moramo učiniti nešto da prekinemo njihovo financiranje, da prekinemo tu žilu kucavicu. E, mi imamo polarizirane pristupe koji se baziraju na propagandi. E, pristup se bazira više na Hollywoodu nego na čem drugom. Svi mi znamo ko je odgovoran za 200 tisuća smrti E, zaista moramo razmisliti o našem pristupu kad govorimo o prekidu vatre e, umjeren ne znam gdje je taj umjereni centar imamo antidaješ skupine e, to će razmatrati odbor za vanjske poslove ali e, e, ti ljudi nisu napredovali u godinu dana. Ako kombinirate e, zračne udare, a nemate podršku na, zemlji, onda ne možete napredovati. Daš je pokazao kako se mogu stvari raditi. Oni bombardiraju, a imaju i zemaljske snage. Neko vas je rekao e, Rusija e, e, evo se nije htjela ući u sukob, mi smo ih smatrali lošim momcima. Rusija je zainteresirana za to područje. Oni žele zaustaviti džihadiste jer bi se to moglo odraziti i na njih E, bez obzira što mi mislili o rješenjima, e, e, sirijska vlada mora biti u pregovorima stoga smo uvijek podržavali demisturu. Španjolska će biti uključena u međunarodnu podršku kako bi se osigurao mir. Nadamo se da, će to, ne, da to neće biti isto E, kao što se dogodilo u Iraku e, kada se pokušala promijeniti zemljopisna karta i odnos sila u Iraku. Htio bih znati više o ulazi zaljevskih zemalja i Turske u Siriji. Mm, imamo ovdje e, veleposlanika Evropske unije iz Iraka E, govorio nam je o situaciji i o nafti. Trebamo više informacija o tome. Thank you, Mrs. Valero. Hvala, gospođa Valero. Hvala predsjednice. Jedan od vas je spomenuo rješenje kojim bi predvodili Sirici. Međutim, e, svi znamo da su tu u pregovore uključeni i drugi akteri. Čak neki donose odluku o tome tko će sudjelovati u pregovorima, tko ne. Dakle, pitam se je li realno da postoji rješenje do koje će doći sami Sirici ili će to rješenje iznaći neki drugi. I zatim što Evropska unija može poduzeti, vi ste spomenuli 5000 stranih boraca i isto tako da moramo poduzeti napore u borbi protiv radikalizacije. Mislim da je to iznimno važno. Nadalje trebamo raditi na diplomaciji, čuli smo i o razvojnoj pomoći. Mislim da je iznimno važno da Europska unija kao najveći svjetski donator uloži napore u pružanje humanitarne pomoći kako bi svi oni kojima je pomoć potrebna u regiji dobili pomoć. E, gospodine Benamu, vi ste također spomenuli i zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, da se ne ulažu veliki napori u to. Da li po time podrazumijevate da smo se trebali odlučiti za vojnu intervenciju? Kao što svi znamo, e, SAD se bori protiv Isisa, Turci protiv Kurda, oporba protiv Asada, Asad protiv oporbe i tako dalje. Dakle, ukoliko bi Europska unija uputila vojnu misiju, kako bi to izgledalo? Gdje bi to bilo? Hvala. Hvala. Izvolite kolega. Pa moje pitanje je zapravo bilo upućeno prvom govorniku. Rekli ste da je taj sukob bio ne samo predvidiv, nego da su ga i predvidjeli. Mislite li da bismo trebali možda učiti iz primjera Rusije? Rusija je promijenila situaciju na terenu nakon što se vojno angažirala i možda je problem u Europskoj uniji upravo u tome što e, dakle najprije se krenulo od Obame i tako dalje Vi ste rekli da mi samo pružamo humanitarnu pomoć, a da nema političke volje i da e, nema vojnog angažmana. Gospodin Mislim da su kolege vrlo blagi u kritikama. mogao sam kao kolega Danjean naprosto napustiti dvoranu i pokazati svoje neslaganje. Gospodin Danjean dobro poznaje situaciju, ja nisam bio ravnatelj kabineta obavještajnoj službi, ali sam dugo vremena bio predsjednik jedne nevladine udruge, prve nevladine udruge iz Europske unije koja je intervenirala u Siriji. Prema tome imam neke kontakte na terenu i pitanje legitimnosti Asab, Asada u najmanju ruku što se tiče položaja kršćanske manjine, a kao što znate mi ne interveniramo kako bismo zaštitili kršćansku manjinu, nego sve i otvoreni smo prema svima. Ovdje je jedna operacija destabilizacije sustava. Vidjeli smo to i u Iraku. E, sigurno je Saddam ima odgovornost za to u Iraku kao i Gaddafi u Libiji. Međutim, kada si vanjska sila dopusti da sudi o tome je li neku vladu treba podržati i treba li destabilizirati zemlju i zapravo dovesti do rata sa svim posljedicama koje to sa sobom nosi, onda izlazimo izvan okvira međunarodnog prava i izvan primjene pravila e, na koje se oslanja mir. Dakle, ono što je meni poznato su Ujedinjeni narodi kao organizacija i upravo me e, sam zgrožen vašom izjavom. Vi na istu razinu stavljate jednu legitimnu vladu koja je priznata UN-u i daješ. I uistinu moram priznati da je to skandalozno prema mom mišljenju i mm, vi to ne možete reći. To je uistinu skandalozno. Vi ne biste smjeli imati pristup ovome parlamentu kako biste govorili takve stvari. Ja sam uistinu zgranut time. Da, to je istina predsjednice, da. Molim vas da e, ne govorite, ne vičete. Da, uistinu sam e, zgranut. Vi kažete da je Rusija intervenirala samo zato da bi pružila pomoć Asadu. Ja se ispričavam, imam još neke kontakte tamo e, i imam neke kontakte sa Rusijom i u Rusiji su zabrinuti zbog e, međunarodnog terorizma i oni su bili žrtva tog terorizma. I što se tiče Daesha i međunarodnog terorizma, kojim se manipulira i koje možda orkestriraju i Sjedinjene američke države. Međutim, ne radi se o tome. Postoji stvarna opasnost i zato treba stati na kraj ekspanziji Daesha. I oni su to učinili. Dakle, vaša e, ideologija, vaša priča, ja vam samo mogu reći da je moj prijatelj dobro upoznat sa situacijom radio za obaveštajnu službu i mi više ne vjerujemo u tu vašu priču. To je čista ideologija, mi više ne vjerujemo u Washingtonu, niti američkom ni, u Washingtonu, niti u američkom kongresu, niti u Parizu. Vaša navodno, navodno umjereno stajalište i sa, tu, dakle, i muslimanska braća, Saudijska Arabija, Katar, koji stoje iza toga, kako se usuđujete danas govoriti takve stvari? Nije li vas sram? Imate li nekog dostojanstva, gospodine? Hvala. Daću vam riječ za trenutak, samo želim reagirati e, na ovo što je rekao gospodin Schaffhauser. Nema nikakve potrebe za podizanjem glasa i nema nikakvog razloga da nas optužujete na sve ovo što, za sve što ste rekli. A što se tiče odabira stručnjaka, e, stručnjake su odabrali koordinatori, oni su se s time suglasili i iz raznih razloga moj prijedlog nije uzet u No moram priznati da je ovakav odabir uzvanika i stručnjaka dobio moju potporu i mislim da je to bio dobar izbor. Premda moram reći da nisam ja tako donijela odluku, ovo je javna rasprava i običaje običaj je u ovome domu da koordinatori imaju ulogu u donošenju odluke o tome koga će se pozvati. Gospodin Strojevski. Hvala predsjednice, dame i gospodu. Ja se želim nadovezati na prethodnu izjavu, budući da je iznesen velik broj komentara. Nitko nije uvjeren u to da su te izjave istinite. Dakle, ja vam želim reći da ja vjerujem u sve ono što ste vi rekli, vjerujem vašim izjavama i isto tako vjerujem da je vaš opis situacije ispravan i samo sam htio prosvjedovati protiv ovoga što je gospodin Schaffhauser upravo rekao. Zatim, još nešto što mi se čini važnim jest napomenuti da je situacija uistinu vrlo složena i nitko ne može ustvrditi da se za takvu situaciju mogu pronaći jednostavna rješenja. Sve strane koje su bile uključene u sukob nisu ekskulpirane, ne možemo reći da nisu pogriješile. Međutim, danas trebamo djelovati na način da se ublaže te greške kako bi broj žrtava bio što manji. Moram priznati da se ni najmanje ne slažem sa prethodnim govornikom i hvala vam na vašem izlaganju i mislim da e, nas to također približava pravom rješenju. Hvala. Ispričavam se. Htjela bih nešto reći prije nego što vam dam riječ. Da, ja mislim da je vaš doprinos bio vrlo vrijedan i mislim da nas to približava mogućnosti da damo stvarnu ocjenu situacije. Situacija je toliko složena i ozbiljna da moramo biti vrlo jasni i moramo omogućiti stvarnu razmjenu mišljenja, što isto tako uključuje i mogućnost da se gospodinu Schaffhauseru da riječ, ja se naime uopće ne slažem s njegovim mišljenjem, no ovdje smo u Europskom parlamentu i moramo omogućiti svima da kažu što žele, budući da su određeni birači njemu dali potporu i odlučili su njega podržati ovdje u parlamentu. Mene bi zanimala analiza um, Asadove politike depopulacije. Mislim da je gospodin Hocken spomenuo to on je dao neke naznake o tome. Mislim da je to iznimno zanimljivo i mogli bismo možda predvidjeti što će se sada dogoditi. E, ako možete, zamolila bih vas da nešto više kažete o tome. Kada se sjetim vremena od prije četiri godine, mislim da je to bilo prije četiri godine. E, sjećam se da smo tada čak razmatrali dodjelu Nobelove nagrade za onome ko bi riješio situaciju u Siriji, a vidimo koliko je sad situacija poodmakla. Tada još e, se nije govorilo o kemijskom oružju Vi ste spomenuli također da je da bi povlačenje Asada značilo zamrzavanje sukoba u Siriji. Smatrate li da je to bio cilj mm, nekih od aktera, jednog aktera, što će se u tom smislu dalje događati? A zatim gospođa Joel. E, dakle, htjela bih nešto reći. Bilo je nekih naznaka o moguće, mogućoj zlouporabi humanitarne pomoći, odnosno o preusmjeravanju te humanitarne pomoći na područje pod kontrolom predsjednika Asada. Što možemo poduzeti kako bi e, kako bismo postigli ravnomjerniju e, zemljopisnu raspodjelu pomoći na način da se to usmjeri e, da naime dođe do e, šireg sloja sirijskih građana. Kako vi predviđate daljnji razvoj situacije? na onim mjestima gdje je velik broj sirijskih izbjeglica, dakle trenutno u Turskoj i Libanonu Jordanu. Znam da je situacija u Jordanu vrlo teška, vrlo ozbiljna i što se tiče humanitarne krize. Zanima me koja je vaša vizija, što bismo sljedeće trebali učiniti. Hvala sada vama dajem riječ. Mislim da možete uzeti riječ istim redoslijedom. E, gospodin Hokan, vi možete uzeti riječ s obzirom da nas morate napustiti nešto ranije. Hvala. Ja uistinu cijenim demokraciju i nemam ništa protiv e, proturječnih stavova ili različitih stavova i bilo bi mi drago da je gospodin zastupnik još ovdje da to čuje. Ja sam stručnjak, ja nemam, nisam politički pristran, neovisan sam u svom istraživanju i htio bih svima pružiti jamstva da je to tako. Dakle, što se tiče Sirije, trenutna situacija takva da da najviše stradaju um, najviše stradava ruralno stanovništvo, siromašni, uglavnom suniti. Da kako da nas treba brinuti i sudbina manjina, uključujući kršćansku manjinu. Međutim, e, kako bismo sada e, stavili naglasak na njih, a ne na ostale, na taj način bismo zapravo im učinili medvjedu, uslugu, budući e, da bi bi to moglo biti zapravo opasno za njih E, i opasno za te zajednice za, do kojih nam je stalo. Postoje mnogi u Siriji, kršćani i drugi, koji ne žele da ih se izjednačava s režimom. Ovdje na zapadu e, ne bismo trebali pasti u tu zamku. Ne možemo racionalizirati ili opravdavati brutalnost Asadovog režima zato što su nam bitne manjine. Trebaju nam biti bitni svi sirijski građani u ovome trenutku i moramo sagledati činjenice onakve kakve jesu. Najviše masakara, najviše ubojstava pogađa siromašno sunitsko stanovništvo u Siriji. Pitanje manjina je e, jedno emotivno pitanje, vrlo kontroverzno pitanje. Dakle, mnogima je to važno i, meni osobno, e, dakle, i u profesionalnom smislu također, međutim mislim da ne bismo trebali to izjednačavati jer u protivnom ćemo dovesti u opasnost sve. Bilo bi mi draže da e, je Rusija više gađala ISIS, među našem think tanku imamo jedan odjel koji se bavi brojkama i oko 15% svih napada su bili usmjereni na ISIS, govorimo o ruskim napadima. Dakle, i to su i druge e, organizacije, IS, duplove i tako dalje, neke druge. I dakle, izgleda da se i vaša vlade slažu s takvom ocjenom. Prema tome to zapravo i nije kontroverzno. Još nešto što se pojavilo tiče se zapravo činjenice da e, postoje razne pobunjeničke skupine u Siriji. Ja shvaćam da to može izazvati zbrku, međutim nisu sve pobunjeničke skupine džihadisti. E, neki tu su spomenute neke radikalne islamističke skupine, ali koje nisu islamističke skupine. Da, oni jesu ekstremisti, ne trebamo ih podržavati, nam je radikalne su, nisu ekstremisti. Dakle, trebalo bi ih politički obuzdati, ne bi smjeli dobivati nikakvu potporu, međutim oni predstavljaju značajan dio stanovnika i bez njih se ne može stabilizirati stanovništvo. Međutim, što se tiče ISIS-a, Al-Nustre i još nekih, to su džihadističke skupine. Što mislite, e, koji su, e, koja se skupina najviše borila protiv ISIS-a? Hašam, 2014. godine. Dakle, od rujna 2014. na ovamo Sjećamo se e, isto tako koliko su se žrtvovali Kurdi, no e, iz sjeverne istočne Sirije je ISIS najprije su istirali e, pobunjenici iz Sirije. Iz tri i po pokrajine i to bez pomoći zapada obavještajne pomoći i zračne potpore što sve dobivaju Kurdi. Dakle, ja mislim da bismo trebali dobro razumjeti dinamiku na terenu. Dakle, ne govori se ovdje da se zagora pobjeda jedne skupine nad drugom. Zapravo u Siriji ne može biti vojne pobjede, čak niti za pobunjenike. Dakle, nije poanta o tome da pobunjenici zaozmu Damask, Alepo je već bio razvoren i sami pobunjenici su počinili veliku stratešku pogrešku time što su pokušali izuzeti taj veliki grad i zbog toga plaćaju cijenu i civili plaćaju cijenu zbog toga. Radi se o tome da se treba izgraditi odnose s pobunjenicima kako bi ih se stavilo pod kontrolu, kako bi ih se dovelo za pregovarački stol i kako bi Asad shvatio da je da ne može biti na vlasti e, vječno. Međutim, Asadovi saveznici su se pokazali mnogo odlučnijima e, od saveznika pobunjenika. Ne može biti potpuno vojno rješenje. Postoje vojna sredstva za postizanje vojnog rješenja, e, političkog rješenja i to su Rusi shvatili. Oni su oblikovali situaciju na bojištu i e, utjecali su na diplomaciju i za četiri mjeseca su nešto postigli i izišli iz Sirije. Ja vjerujem da su zapadne zemlje i njihovi saveznici možda nisu bili u istoj situaciji. Da, lakše je podržati nekoga tko je na vlasti ima pod kontrolom glavni grad nego podržavati pobunjenike. I trenutak kada se to možda moglo odraditi i e, kada je možda trebalo intervenirati, to je bilo u e, kolovozu 2013. godine. Tada je postao razlog, međutim to nije učinjeno i Asad je imao koristi od rezolucije o, nakon incidenta s kemijskim oružjem. I na kraju što se tiče još e, dva pitanja, dakle što se tiče strategije o depopulaciji, Dakle, riječ je o e, analitičkim rezultatima, o rezultatima analize. Dakle, neke skupine stanovnika Asad smatra nelojalnima i preskupo bi mu bilo da vrati njihovo povjerenje, povjerenje to je čak i politički i financijski nemoguće za njega. To su uglavnom dakle i ljudi koji su izbjeglice u Libanonu, Jordanu i Turskoj kao i prognanici u drugim dijelovima Sirije. Međutim, oni nisu njegov glavni razlog za zabrinutost. Ono što je njemu najvažnije jest da konsolidira situaciju na zapadu. To je e, dio gdje se nalaze dakle i zračne luke i to je, to je područje koje je za njega bitno. Što se tiče ovoga ostaloga, tamo je situacija kao u filmu Mad Max, dakle situacija bi mogla prijeći u potpuni kaos. Mi svi govorimo o borbi protiv Isisa, mislim da treba staviti naglasak na to, međutim postavlja se pitanje tko će onda zauzeti vlast. Ako se e, ne riješi situacija u političkom smislu, možda će Kurdi zauzeti raku. No, žele li Kurdi okupirati Raku? Ne, oni žele imati jedan održivi entitet što ima smisla iz njihove perspektive. To znači da ukoliko se ne oslonimo na e, lokalne arapske aktere, ako ih ne uzmemo ozbiljno, raka bi se mogla pretvoriti u još jednu pustoš i to bi moglo dovesti do stvaranja E, nove džihadističke skupine ako dođemo do sigurnosnog vakuma. I na kraju želim još reći da moramo odbiti, e, odbaciti tu ideju da treba birati između Asada i Isisa ili Asada i ekstremista. To nije realan izbor. Tamo postoje kompetentni Sirici, neki od njih su i sudjeluju u pregovorima u Ženevi, razgovaraju sa europskim ministrima. Dakle, to su ljudi koji pokušavaju pronaći neko dobro rješenje. I ti ljudi su jednako predani borbi protiv Isisa kao i borbi protiv Asada. Dakle, ono što je bitno reći kod Asada jest da se ne može postići potpuna vojna pobjeda. Dio Asadovog režima morat će biti uključen u iznalaženje rješenja. Čak i e, oporbenjaci i pobunjenici to prepoznaju. Međutim, ovo je najgori mogući revizionizam. Ako e, idemo na to da se minimalizira uloga e, Asadovog režima e, kada je riječ o ovome sukobu i ako se to radi navodno u ime zaštite manjina ili zato što je Asad sekularan, ne, ne znam što to uopće znači na Bliskom istoku. Vi možete biti e, sektaški vođa istovremeno sekularan. Ovo to je onda jedna velika zapravo analitička pogreška. Pogreška u analizi. Hvala. Thank you, sir. Now, Madame Genie. A sada Joelle Genie. Kao prvo hoću zahvaliti gospodinu HKM-u koji nam je sada e, dao sve nijanse u prikazu e, sukoba u Siriji koji često gubimo iz vida zbog njegove kompleksnosti. Ovo što je, veoma, što je on rekao je veoma točno, ali veoma važno, jer definiranje politike jednog mjesta koje je daleko od terena, bez e, shvaćanja dubine i kompleksnosti tog sustava, dinamike, odnosa među skupinama na terenu i činjenice da tu nema crno bijelo crno-bijele slike, znači nije ili ili. To je od temeljne važnosti. mi e, upravo na tome zasnivamo veći dio svojih napora našeg angažmana u Siriji. Znači pokušavamo malo dublje shvatiti tko su akteri, što se događa, e, kakva je kompleksnost tih odnosa na terenu. Surađujemo sa cijelim nizom partnera e, koji su raštrkani po cijeloj Siriji i mi također dajemo njima podršku iz našeg ureda u Gaziantepu koji jako inovativne rješenja ima za davanje podrške. Također shvaćanje tog razumijevanja i dubine analize kompleksnosti situacije na terenu kako bi se dala podrška našim diplomatskim naporima. Europska unija je jasno se odlučila da da podršku diplomatskom putu e, gdje imamo e, jednog posrednika, to je posebni zaslanik e, glavnog tajnika UN-a gospodin Demistura ja sam također e, šefica tima za podršku e, toj medijaciji, odnosno posjedovanju ispred Europske unije. Mi moramo shvatiti da svega pod imate sukobi diplomatski put je najgora situacija gdje svi vuku u svom smjeru. Znači Europska unija je donijela odluku da dade podršku e, nastojanjima i procesu u Ženevi i Stefanu Misturi i njegovim naporima i to je zaista od ključne važnosti. Mislim da ne bi bilo poželjno ni na koji način da se kaže da Europska unija apsolutno treba mahati tim barjakom. To znači da bismo mi išli drugim e, diplomatskim putem. Imamo ove točke iz Ženeve oko kojih je posebno sporazum, imamo taj proces koji traje i mi smo zaista najdublje angažirani kroz sve diplomatske kanale u nastojanju da se da podrška e, tom putu posredovanja. Humanitarno pitanje je zaista jedno izuzetno teško pitanje. I taj e, učinak na ljude kako e, se pobrinuti da vaša pomoć dođe do pravih ljudi. Pet godina sam radila kao humanitarac u Međunarodnom crvenom križu, bila sam i u Sarajevu i zaista je jako teško uvijek raditi na tome da pokušavate postići da pomoć dođe do pravih ljudi, to pokušavate napraviti, imate te kontrolne mehanizme, ali stvarna situacija na terenu je uvijek kompleksna i nema nikakvog sigurnog načina da kažete evo pomoć koju smo mi dali apsolutno u svim okolnostima dolazi do pravih ljudi. Ako to hoćete, to onda će rezultirati u nedjelovanju, a mislim da nitko od nas se ne zalaže za nedjelovanje. Ako postoje dokazi da se pomoć treba e, koristiti na drugi način, dokažite nam to. Recite nam i to stalno e, mora biti kao nekakva porodna informacija na kojoj će se onda mijenjati taj program. Također e, Pohvaljujem e, prethodnog govornika što je jako eksplicitno rekao da vojna pobjeda u Siriji nije moguća. Postoje vojna sredstva da se dođe do političkog rješenja, to moramo prihvatiti. I znamo da činjenica da Daesh drži određenu teritoriju predstavlja e, globalnu prijetnju i ne smijemo dopustiti da Daesh i dalje drži pod svojom kontrolom tu teritoriju, to je, to je ta vojna komponenta, ali nema vojnog rješenja za sukob u Siriji i tome vraća na ono što sam rekla o diplomatskim nastojanjima i svim ovim kanalima koje mi koristimo kako bismo dali podršku postojećem diplomatskom putu i također pomoć, edukacija, izgradnja kapaciteta, sve to što dajemo e, kao pomoć različitim skupinama na terenu. Htjela bih se nadovezati na još jednu stvar koja je povezan, povezana sa ovom našom zajedničkom obrambenom sigurnosnom politikom. Ja ne mislim, ja osobno, znači ovdje govorim kao ja, u moje osobno ime, da postoji mjesto za misiju CDSP-a u kontekstu Sirije. Da li to znači da Europska unija općenito uzevši ima sredstva e, kojom bi mogla promicati tu svoju politiku, to je drugo pitanje. No, ako hoćete govoriti o europskoj sigurnosti, to znači da mi moramo svi biti angažirani na diplomatskim nastojanjima i također moramo osigurati da Europa kolektivno ima sredstva da se obrane. I opet ne radi se o ili ili. Ne radi se o tome da imate s jedne strane samo humanitarni i diplomatski e, odgovor ili samo vojni odgovor. Ne. Europa mora nuditi sigurnost e, i biti vjerodostojna o tome, mora imati sredstva za svoju vlastitu obranu i Europska komisija radi na akcijskom planu za e, industrijsku osnovu naše obrane i to je važno, no to ne znači da mi moramo imati CSDP da u okviru CSDP-a moramo imati odgovor na sva pitanja. Tu se ponavljam, ali zaista se hoću nadovezati na ovo što je rekao prethodni govornik, što je zaista bilo odlično kada je naglasio strašnu kompleksnost ovog problema s kojim se bavimo. Mislim da Europska unija je pokazala snažno vodstvo u nekim situacijama na Bliskom istoku i ovaj e, dogovor, odnosno sporazum, e, on nuklearni sporazum s e, Iranom je neopisivo važan. Znači, mi smo se tu angažirali sa zemljom e, koja ima e, nuklearni kapacitet, odnosno kapacitet izgradnje nuklearnih postrojenja i mi sada smo se pobrinuli da oni ne mogu to iskoristiti da naprave nuklearno oružje. Europska unija je bila imala ključnu ulogu u tom diplomatskom nastanju, tako da to je zaista jedno veoma kompleksno stanje, kompleksna slika i ja ne tvrdim da uvijek moramo mahati europskim barjakom u svim okolnostima. Svakako ne prihvaćam činjenicu da mi samo dajemo humanitarnu pomoć ili razvojnu pomoć. Ta humanitarna pomoć i razvojna pomoć je od kritične važnosti europska kolektivna politička i diplomatska e, nastojanja jesu li ona bila dovoljna to je to važno pitanje teško je tvrditi da je europa kolektivno pokazala tu jednu jednoglasnost e, i vodstvo koje je bilo potrebno u početnim fazama situacije u siriji ali da se kaže da netko treba koristiti tu europsku dimenziju i da trebamo imati odgovor koji će biti zasnovan na našoj zajedničkoj obrambeno-sigurnosnoj politici. Mislim da se time e, gubi iz vida kompleksnost e, situacije u Siriji. Hvala gospođo. Sada ću još zamoliti gospodina Benamua da e, odgovori. Ja ću pokušati odgovoriti nekoliko pitanja koje su koje ste vi gospođo i vi gospodine i e, vi gospođo ženi napomenuli jer mnogo ovih stvari koje ste vi rekli je zapravo e, bilo reakcija na moje kratko predavanje. E, evo rezimirat ću to na tri načina kako možemo reagirati. Ja zaista mislim da trebamo vidjeti kamo ide pomoć i napraviti studiju učinka da vidimo što je Asadov režim učinio, primjerice u slučaju Siriji, nema dokaza. To je ono što kažete u neku tu regiju i mislim da ste tamo bili češće nego ja, ali ono što ja čujem je da Asadov režim koristi sankcije na svoju vlastitu korist i protiv svog naroda to je taj režim sankcija koji ponekad nas onemogućuje da damo odgovarajuću opremu našim partnerima na terenu i ja bih stvarno htio da znamo više o učinku e, pomoći koju dostavljamo i sankcija koje smo nametnuli na terenu. Znam da je to teško. Ja sam i sam e, radio u Balkanu i u Afganistanu i znam da e, to što mi radimo na terenu više nije tako vidljivo. Netko iz komisije mi je par mjeseci rekao mi nismo slijepi. Europska unija je slijepa na 30% e, onoga što se događa na Bliskom istoku. Mi ne znamo što se događa sa tim programima e, u 30% slučajeva. I vi kažete trebamo li onda ništa ne uraditi? Moj odgovor je da, ponekad da. Ponekad e, umjesto da nešto radimo, ja bih se odlučio za e, nedjelovanje i radije bih još malo promislio i vidio koji je učinak e, te pomoći koju dostavljamo. Dakle, to je to što se tiče humanitarne pomoći. Druga stvar je kontrola granica jedan e, francuski general rekao da nema nikakvog smisla da se pobjedi Daesh do, one moment, do onog momenta dok Europa ne bude imala e, vrlo jak sustav kontrole granica, ako ih sada porazimo, oni će vrlo lako se infiltrirati u Europu. E, mislim da ovaj, ovaj dogovor sa Turskom omogućuje Europi da ima malo veću sigurnost u kontroli granica. Ja osobno ne mislim da je to tako, taj dogovor s Turskom ne ide u pravom smjeru, ali neki će vam reći da jest tako. A treća stvar je e, da, da se da više prostora vojnim instrumentima. Vi ste rekli s pravom da ova zajednička obrambena sigurnosna politika nije e, prilagođena situaciji u Siriji. Ja sam radio u Eulexu na Kosovu i ne mogu uopće niti zamisliti da bismo mi mogli imati jednu misiju na Bliskom istoku e, koja bi bila zasnovana na CSDP-u. Interesantno je međutim da se uopće taj CSDP, odnosno zajednička sigurnosno obrambena politika spominje. Jer mada postoji taj prostor za CDS, CSDP, svi vam kažu da je CSDP tako trom, tako spor, tako kabasti, tako nema dovoljno sredstava zato što je ne proziran sustav financiranja da nitko uopće niti ne razmišlja o tome u Europskoj uniji. I čak i kad bi se to u jednom momentu omogućili, postalo moguće, nitko o tome ne bi razmišljao. To pokazuje gdje je Europa što u, tom, u toj reakciji e, na krize. Možete to reći i za različite druge stvari. E, primjerice rasprava o obučavanju i opremanju predugo traje da bi zaista imala učinka na terenu. Znam da se sada raspravlja upravo o tome ovdje u parlamentu i veoma je jasno da, veoma jasno da mi moramo ubrzati te rasprave i e, evo u rezimeu bih rekao da je točno ovo što se tiče e, pomoći, što se tiče upravljanja granica, što se tiče više sredstava za vojsku, ali ja to kažem imajući na umu u potpunosti to što humanitarni radnici rade na terenu, pravo ste oni zaista odlično obavljaju taj posao i rade puno, ali to nije dovoljno. Hvala. Gospodin Elmar Brok, predsjednik AFETA, je u prostoriji te ću mu sada dati riječ. Hvala lijepa predsjednice. Evo, imao sam obaveze. E, imali ste ovdje i jednu kontroverzu e, što pokazuje da je to bilo dobro saslušanje i da smo i od toga nešto naučili. Ovo je jedan od klasičnih slučajeva u kojem nismo e, sigurni imamo li pravilan stav i mišljenje mi smo e, intervenirali u e, Libiji, tamo smo ostavili katastrofu. U Siriji nismo intervenirali i ostavili katastrofu. E, nažalost je, je oboje točno i što pokazuje da jednostavna rješenja nisu moguća. Vidimo i o tome već često govorene da imamo e, različite razine sukoba. Imamo globalni sukob između Zapada i Rusije, e, SAD-a i Rusije. E, imamo hibridne ratove Iran, Saudijska Arabija i ne samo tamo. Imamo nejasnu ulogu u Turskoj, nejasnu ulogu Turske u tome uključivo i problem e, Turk, Turaka i Kurda. Imamo sukob između e, oporbe e, koje nisu poslužne Asadu, takozvana dobra oporba, dobra opozicija koja mm, mm je nastupila nakon arapskog proljeća koja se bori sa Asadom i al qaidom i sličnim skupinama. E, e, e, oni ne, i imamo i sukob sa ISISom. To su različiti sukobi koji se preklapaju i koji djelomično se pretvaraju u rat tu moramo unijeti neki postupak, e, red, e, ko, možda nije uvijek ispravan. E, kada sam putovao u ove razne regije, onda sam vidio da je pitanje manjina ne smije ostati zanemarano. Nismo bili u stanju dati E, zaštitu manjinama e, koje su se koje se nisu osjećale zaštićenima pod, u Asadovom režimu. To je činjenica. Naročito e, Grci kršćani su u, u tome pogođeni. Mm, Grci kršćani su bili prisiljeni da surađuju sa Asadom e, koji je e, masovni ubojica jer je to bio jedini, jedina zaštita protiv islamista islamističkih pokreta tu nema onog povjerenja o kom je govoreno da e, podržavamo umjerene sunije a, a, a, ali te manjine u to ne vjeruju. To uvijek čujemo u raspravama. napremo u Iraku ljudi koji bježe iz Mosula, e, oni kažu kako se možemo vratiti u naše gradove kad se vrati mir i živjeti sa susjedima s kojima smo desetljećima živjeli u miru a koji su nas na jednom počeli progoditi. To su ti, te žrtve. E, povjerenje u suživot je potpuno nestalo. E, to smo u 90. godina doživjeli u Sarajevu. Djeca su išla zajedno u dječji vrtića, a onda su na jedan put jedni pucali na druge. E, ovo osnovno povjerenje e, suživota treba vratiti a to ne možemo postići bez garancije e, i to vjerodostojne garancije izvana to samo tako možemo isto tako riješiti izbjegličku krizu mislim E, djelomično povlačenje, e, povlačenje Rusa u Siriji koji su sada e, osnažili Asada i ojačali svoju prisutnost tamo. <laughs> Dakle, oni se nisu koncentrirali svoje napade na ISIS. Trebalo je koristiti te avione i napadati ISIS to želim reći? E, pregovori su se bazirali na načelu da e, ovi ratovi u zapadnom Siriji e, primjere između islamista i Asada ali tu treba započeti jedan postupak koji će riješiti sukobe ovo primirje, ovaj prekid vatre mora dovesti do toga da e, ne dođe opet do rata i da svi e, e, bilo da su to ratovi, hibridni ratovi i da svi sukobljeni zajedno nastupaju protiv Isisa da bismo to riješili da bi taj postupak, e, ako budemo taj postupak nekako oblikovali, onda je to put prema miru. E, svi su protiv ISIS-a, e, to su Rusi zbog svojih islamskih republika. Ni Iranci, ni Saudijska Arabija nije za ISIS i stoga ovdje imamo šansu e, da se to nekako smiri. Evropska slabost mm, je e, postoji. Ja sam na početku bio optimist, mislio sam da je, e, smo sa gospođom Mogherini napravili dobar posao i e, mislili smo kad su počeli pregovori u Beču da će Europa opet igrati jednu značajnu ulogu, međutim to nije, e, do toga nije došlo. Bio sam u Minhenu na konferenciji kad su se vodili zajednički pregovori u četvrtak o primjeru e, u Lavrov je to opet otkazao tu je postalo jasno da da su to e, samo bilateralni pregovori da je to suradnja u detaljnim e, vojnim pitanjima između SAD-a i e, Rusije. U tom sporazumu tu teku te praktične stvari. ruski se trupe povlače djelomično. Tu su također Međutim, nemamo opet e, e, sastanak za istim stolom. Imamo ovaj e, soft power, mi, mi imamo tu soft power, ali nismo zapravo sudionici u tome. Mrkva djeluje samo ako imaš i veliki štap a mi nemamo vojnih kapaciteta. Stoga nismo potrebni za te pregovor. E, e, mi e, smo pogođeni krizom, izbjeglicama, a mora ovisimo o Amerikancima i Rusima da riješe tu situaciju. To je loša situacija za Europsku uniju. Mi nismo e, bili ni faktor e, kada je Francuska povukla članak 42. Jer to nije bilo koordinirano. Mm, e, Njemački e, su poslali e, avione, promatračke avione koje nisu funkcionirali, Danska je poslala nekakve zrakople, ali mi nemamo niti glavno zapovjedništvo nigdje. Gdje su te naše aktivnosti, gdje su one ostale? Mi imamo samo neke pomoćne snage ali one nam daju mogućnost da budemo politička snaga koja može odlučivati. E, dolazimo uvijek do istog kraja e, završeka. E, moramo tu sada sudjelovati, to pratiti ako želimo da rat završi. E, ne možemo izgraditi graničnu stražu i onda se E, dići protiv isis Ali usprko svih rizika koji su sa svime povezani, moramo dalje ustrajati. Ako e, evropske države bude, e, budu razmjenjivale informacije, onda ćemo se moći boriti protiv ovih stranih boraca. Zato je dobro mjesto Europol. Samo pet država E, predaju sve svoje informacije koje imaju na Europolu. Moja zemlja ne nije među njima. Nijedna od e, velikih zemalja ne predaje svoje e, informacije. Mi ne možemo niti razmjenjivati informacije što ne uljeva povjerenje u našu mogućnost djelovanja. E, ovo treba biti pouka za nas za budućnost. Što moramo razviti na kapacitetima za, za budućnost? Hvala, Hvala. Petar. E, gospodin Frondulika ima riječ. Gospodin Frondulika da, ovo je zaista tako važna tema da je zaista jako teško to riješiti u ovako kratko vrijeme. Kad se govori o Siriji, možda se možemo e, vratiti na te situacije gdje su e, gdje je posijano to sjeme budućeg sukoba kad su stvorene te zemlje na Bliskom istoku. Sjetite se kako je Irak e, nastao nakon Prvog svjetskog rata područje Mosula na sjeveru je do 36. pripadalo Tursko kada je Kemal Ataturk to predao novo stvorenoj državi Irak. Sjetite se drugih područja koje su pripadala Siriji, a sada su dio drugih država. Sjetite se manjina i situacija u drugim zemljama na tom području. Dakle, sjeme je davno posijano i nažalost čak i nakon drugog svjetskog rata Europa nije bila baš tako odlučna u nastojanju da riješi tu situaciju e, posebno na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, a to su e, dveri Europe. Dame i gospoda, e, evo, čak i naši gosti kažu da Sirija, Irak i druge zemlje, evo, to je za sreću. ta situacija je postala kao e, kula babilonska e, koja je postojala kao što znamo u Mezopotamiji u Iraku. Mi sad znamo da postoje nastojanje da se smiri situacija i da se e, dade podrška pregovorima između strana u Siriji. Isto to bi trebalo učiniti u Iraku jer znate što se dogodilo kad je nova vlast došla na vlast, dakle pod vodstvom šita Oni nisu baš posvećivali puno pozornosti sunitskim plemenima u Iraku. Oni nisu manjina, mada ih se naziva e, manjinom, radi se od 10-11 milijuna ljudi u Iraku. Dakle, potrebne su te interne konferencije, ali na kraju krajeva sve te zemlje Bliskog istoka trebaju sudjelovati na jednoj međunarodnoj regionalnoj konferenciji za Bliski istok gdje bi trebali sudjelovati, to je zaista važno i tu bi Europska unija trebala pokrenuti tu inicijativu uz sudjelovanje svih zemalja iz tog područja i sudjelovanje glavnih sila, svjetskih sila jedna međunarodna konferencija o Bliskom istoku gdje bi se trebale srediti te stvari na planu međunarodnih odnosa tih zemalja, diplomatske ekonomske razmjene, e, prava e, manjina. E, sjetite se kršćana u Iraku i Siriji, oni nestaju, druge manjine, jazidi i tako dalje. Dakle, trebamo imati sistem jamstava na zemljama, u zemljama Bliskog istoka. E, sve zemlje trebaju tome sudjelovati. Sirija, Irak, Iran, e, Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Libanon, Jordan i tako dalje i tako bliže. Dakle, to je potpuno nužno jer ako ne bude toga opet ćemo imati sjeme budućih ratova i sukoba i e, regionalne i svjetske sile će sve to iskorištavati. Dame i gospodo, nažalost, e, mi smo vidjeli da arapsko proljeće je e, na kraju krajeva ipak nije bilo proljeće. Možda je to bila prije jesen, vjerojatno se sada već pretvorila u zimu, zato što znate da nismo baš vidjeli neki razvoj na planu demokracije, pravne države, E, ljudskih prava, građanskih prava, prava manjina i tako dalje. Sve te stvari treba e, se time baviti. Tunis je vjerojatno najbolje prošao, ali čak i u Tunisu ima toliko stvari koje se moraju riješiti. E, ima stara poslovica da ono što se događa u Siriji utječe ne samo na Europu nego i na cijeli svijet. Hvala gospodine. E, sad ću zamoliti naša dva panelista da se da reagiraju ako žele. Pa Prvo ću se osvrnuti na ovu zadnju primjedbu. Želim naglasiti da je stvarno važna ova rasprava i veoma je važno da čujemo sve te glasove i ove e, glasove koji se ne slažu i za, zaista vam zahvaljujem na tome jer upravo tim, na taj način definiramo naše daljnje djelovanje. Nema jednostavnih i gotovih rješenja i odgovora jer da ih ima već bi ih neko bio pronašao. Ja mislim da e, na kraju krajeva moramo shvatiti da se suočavamo sa veoma dubokom krizom u cijelom bliskom istoku a radi se o jednoj krizi e, koja e, se odnosi na oblike vlasti, oblike e, zastupanja predstavljanja građana u budućnosti ta kriza se neće riješiti lako i brzo. Ja se međutim ipak nadam da će dva tre u Siriji dovesti do mirovnog sporazuma, ali to je veoma kompleksna stvar i neovisno o tome što se dogodi na političkom frontu, mi ćemo trebati nastaviti surađivati sa ljudima na Bliskom istoku da vidimo što nas je zapravo dovelo u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo kako bismo dakle osnažili upravljanje i kako bismo pomogli ljudima da mogu na jedan pristojan način život živjeti e, sa dignitetom. E, mislim da je to, to rezultat tog partnerstva koje mi želimo učiniti, ali mi ne možemo nikome diktirati uvjete, ništa nametati. Evo, to je jedini način kako će to funkcionirati. Izvolite. E, slažem se s ovim, ja bih samo dodao da u svjetlu onoga što je e, rekao gospodin Brok, e, ja bih e, htio prvo imati ne obrambenu strategiju, nego moj prioritet bi bio da uvjerim građane Europske unije da mi štitimo područje Schengena. To bi, bila, to bi bio moj prioritet jer to je taj glavni argument koji mi možemo koristiti a budući da mi ne možemo danas kontrolirati svoje granice, e, smatra nas se da smo slabi, percipiraju nas kao slabiće i e, onda to utječe na to što možemo postići. Dakle, također bih naglasio i vojni aspekt e, koji nije dovoljno naglašen u planu Europske unije, ali prije nego što išta možete pokazati na van, morate biti e, snažni unutra. Vi ste gospodine govorili o e, Dakle, o nastavku ovoga e, SASPICO-a, sporazume dakle jednog dana ako bude to postojalo, mislim da bi da, da je problem u tome da puno ljudi na terenu misle da mogu riješiti e, to nasiljem, odnosno da mogu vojno pobjediti. Dakle, prvo moramo vidjeti, odnosno nažalost morat ćemo e, morat će biti još puno žrtava i uništavanja prije nego što bude bila jedna takva konferencija kao što je bila ona koja je urodila sporazumom Sykes-Picot i kakva, kakav bi to mogao biti sporazum. E, mi imamo jako mali utjecaj zbog toga što nam je vojni utjecaj jako mali. Dakle, kratkoročno se radi o granicama, dugoročno se radi o e, većoj samouvjerenosti što se tiče naše vojne snage. Hvala. Mislim da se bližimo kraju ove rasprave. Slažem se sa ovim što su rekli mnogi govornici, uključujući naše stručnjake. I ovakva rasprava je veoma važna i potrebna jer situacija je tako kompleksna da moramo o tome stalno govoriti, stalno razgovarati. Zahvaljujem i predsjedniku odbora AFET, eh, gospodinu Broku, što je dao svoj doprinos i također eh, na pomoći u dovođenju stručnjaka. Eh, ja dijelim mišljenje gospodina Zrevskog da je to zaista jako bilo kvalitetno zato što smo čuli cijeli niz stavova. Mi naglašavamo i pitanje manjina i kršćana posebno ali ono što mene plaši je je Bashir al-Assad e, i njegova vlast u Siriji da su oni e, već davno odlučili da se ne oslanjaju na manjine, što je nekad bio slučaj, nego da to prepuštaju da se riješi kroz ovaj e, veliki sukob šita i sunita i da se oslanjaju na vanjske sile. Nisam potpuno uvjerena da je tomu tako, ali e, postoje sve veće naznake da je to zaista tako. I gospodine Brok, dijelim vaše mišljenje o ovom e, ovoj situaciji gdje interveniramo, a onda ostavljamo na cjedilu. U politici nema vakuma i mislim da mi svi smo prošli tu traumu nakon Srebrenice. E, kad kažem svi, mislim na sve nas u međunarodnoj zajednici. Postoji taj strah e, od neintervencije u teškim situacijama. I eto, e, mislim da ću ovime završiti e, raspravu o ovoj temi. Zahvaljujuću se svim sudionicima, posebno našim stručnicima. Hvala. Ladies, ladies and gentlemen, please. Dame i gospodo, molim eh, da zauzmete svoja mjesta. Please be seated. We have still two Imamo još eh, dvije, dvije važne teme na našem dnevnom redu. The next item. Sljedeća tema. Zamolit ću vas eh, samo da budete tihi i mirni, da zauzmete sva mjesta jer krećemo odmah na sljedeću temu na našem dnevnom redu. To je drugo razmatranje Eh, jedne veoma važne vlastite inicijative, odnosno izvješća na vlastitu inicijativu, a to su svemirski potencijali za eh, sigurnost i obranu Europske unije. Izvjestitelj je gospodin Bogdan Zdrojevski. Mišljenje ispred eh, ITRA potpisuje gospodin Marinesku i imamo izvjestitelje u sjeni svih e, političkih klubova. E, krajnji rok za amandmane je 23. E, veljače. Tako da, evo, sad ću dati riječ izvjestitelju, gospodinu Zdrojevskom. Izvolite. Hvala. Evo, vrlo kratko, zato što vidim da nemamo baš previše vremena. Imamo dva izvješća. Počet ću tako što ću vam se zahvaliti. Dobio sam oko 200 amandmana. Uglavnom e, se proširuje ova tema tu se neke stvari dodaju, neke se odredbe ispravljaju i to je sve odlično zato što ako pogledate ovaj sustav eh, satelita koji košta nekoliko milijardi eura, mi hoćemo da on bude što je moguće učinkovitiji. Kako bismo se suočili sa različitim eh, izazovima koji nisu samo ekonomski ili sigurnosni nego i drugih. Većina vaših amandmana je eh, uglavnom se bavila poboljšanjem e, svih tih funkcija, odnosno elemenata. Dobio sam važne amandmane gospodina Marineskua kako bi se proširile ovlasti vezane za satelite. Radi se znači o temama za razvoj, e, za gospodarstvo i mislim da je tu imamo važnu ekonomsku komponentu koja je uključena u nacrt mišljenja, odnosno izvješća. I e, rezultati naših, e, našeg rada je nekoliko kompromisnih amandmana koji obuhvaćaju pola svih amandmana tako da mislim da će nam biti dosta e, jednostavan rad. Posebno zahvaljujem onima među vama koji su podnijeli e, cijeli niz amandmana, to je gospodin Donžon, gospodin Frunzulica i gospodin Galer. E, Srdačno im se zahvaljujem. Jučer smo radili na nekim od tih e, odredbi, mislim da je postignut određen napredak. To je što vrijedi za gospodina Krasnovenskom koji je na jučerašnjem sastanku mi pomogao da pripremim tekste nekih dijelova. Neću sada čitati sve ove kompromisne e, amandmane, svi se slažu da i Kopernikus i Galileo, dakle oba satelitska sustava da su izičito važni, tako da trebamo financijska jamstva. Znamo koliko košta izgradnja satelitskog sustava, to je tu i točno navedeno, ali e, kako bi to funkcioniralo trebamo snažna jamstva da se to može dakle sve napraviti na pravi način, koristiti na pravi način. Mi svi znamo da neki sateliti će imati ograničeno vrijeme korištenja. Galileo e, koji je na većoj visini orbite on će funkcionirati dulje a Kopernikus će trajati kraće Dakle, mi želimo poslati više satelita u orbitu. E, znamo da je Galileo praktički gotov, a Kopernikus je dosta uznapredovao. I hoću vam se zahvaliti što ste uopće ovu temu stavili na dnevni red, zato što taj sustav će poboljšati europsku sigurnost. I po mom mišljenju, činjenica da je odbor sede se sada bavi ovim, ovom temom e, pokazuje da većina zastupnika zaista svača kako je ovo važno i nadam se ćemo nastaviti rad kako bi ovaj projekt imao e, podršku. Hvala gospodin Marinesku je pristigao. Želite li uzeti riječ? biste iznijeli mišljenje. Hvala. I zahvaljujem izvjestitelju na određenom poslu. Što se tiče samoga izvješća, nemam nikakvih zapažanja. Htio bih samo dodati nešto što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Rekao bih da nam je ona potrebna i da svemirska politika mora biti uključena u strategiju o toj zajedničkoj politici. Što se tiče mišljenja, mi smo ovdje ugradili i stav industrije. Dakle, mi želimo da e, ta semenska politika bude ugrađena u zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Treba nam sustav Galileo i želimo imati e, sve ono što nam je potrebno enkripciju, dakle kako bismo to mogli koristiti u uh, svrhu sigurnosti obrane. Zatim uh, što se tiče uh, dakle svih tih zaštitnih sigurnosnih značajki. Mi smo ovdje predložili neke varijante i novi europski sustav. I dakle mi želimo koristiti te kapacitete i isto tako i ono što imamo u komercijalnom dijelu. Isto tako nam treba SST sustav kojim će se zaštititi sve ostalo, dakle u Dakle, to je sustav koji bi trebao biti pod upravljanjem Europske unije da bismo mogli da bismo mogli to odraditi u budućnosti. Dakle, mi tražimo sredstva za istraživanje i razvoj i za budući razvoj sustava Galileo i Kopernikus i za novi sustav. Hvala. Hvala gospodin Franzulika je izvjestitelj u Sjeni za SID. Hvala predsjednice, uvaženi kolege, dame i gospodo. Prije svega dopustite mi da čestitam izvjestitelju, ovo je vrlo kvalitetno izvješće. Istovremeno htio bih spomenuti da mm, su tu i neki naši amandmani e, koji su ugrađeni u kompromisni amandman, to je dogovoreno jučer. Nadam se da će to dobiti široku potporu e, u sklopu ovog izvješća. Posebno želim ponoviti našu predanost izbjegavanju militarizacije svemira i kao što je rekla potpredsjednica Europske komisije visoka predstavnica, dakle da se radi na tim eh, svemirskim potencijalima Europske unije. Zatim tu se spominje stavak 9. Eh, gdje se kaže da je to financiranje suprotno ugovorima. Mi smo uzeli u obzir to da nam treba jedan e, zakonodavni okvir koji bi e, omogućio dakle financiranje tih e, kapaciteta što bi bilo prihvatljivije, ovaj paragraf bi u tom slučaju bio prihvatljiviji za sve strane. Mislim da je ovo važan korak prema naprijed, to potvrđuje našu ambiciju za uspostavu svemirskih potencijala Europske unije. Naša strateška autonomija, dakle autonomija Europske unije ima ključnu ulogu u kontekstu današnjih e, sigurnosnih izazova koji su sve veći u Europi. Treba nam jasna strategija kako bismo postigli tu autonomiju i moramo se pobrinuti da imamo ulaganja da bismo postigli taj cilj. E, sustav Galileo e, je nešto što trebamo više uložiti ako želimo biti u jednakoj poziciji kao i ostali međunarodni akteri e, kao što su Rusija i Kina. Suradnja sa SAD-om, NATO savezom i Japanom važnije nego ikada do sada ako e, želimo riješiti problem postojećeg tehnološkog jaza. Dame i gospodo, Europa mora biti sila u svakom smislu i čuli smo ovu raspravu o Siriji. Mislim da Europa ne može biti značajan akter ako nema kapacitete da kontrolira vanjsku granicu. Naša uloga bit će mnogo slabija ako ne budemo imali stvarnu zajedničku sigurnosnu politiku i e, kapacitete u području sigurnosti i obrane. Evropa buduće neće moći neće se moći nositi sa e, izazovima kao do sada. Dakle, području zajedničke sigurnosti i obrane treba nešto poduzeti i isto tako velik broj država članica i dalje se oslanja na NATO savez za e, u sigurnosnim pitanjima. Međutim, pokazalo se da e, je takva politika neuspješna. Želim zahvaliti svim kolegama na plodonosnoj suradnji. Zahvaljujem još jedanput izvjestitelju koji je bio otvoren za uključivanje različitih perspektiva tijekom pregovora. Želim mnogo uspjeha ovom izvješću. Hvala. Hvala. Gospodin Krasnodamski. Izvjestitelj u Sijeni za ECR. Da, htio bih reći da je ovo vrlo dobro izvješće zahvaljujem gospodinu Zdrojevskom što je uključio neke naše amandmane, uistinu je bio spreman na suradnju. Želio bih naglasiti dva koncepta koje ste bili skloni uključiti ovo izvješće, a koja su nam iznimno važna i to smo e, u ostalom naznačili u našim amandmanima. Kao prvo tu je suradnja Europske unije i Rusije u osjetljivim područjima kao što su satelitski sustavi Galileo i Kopernikus. E, htio bih još spomenuti da vjerojatno možemo doći do nekakve kompromisne formulacije već u izvješću kolegice Gomeš od 12. svibnja 2015. godine bila je ta napomena da bi se posebnu pozornost trebalo posvetiti utjecaju nekih projekata na autonomiju i neovisnost Europske unije e, kao i Dakle, suradnja Europske unije i Rusije u području masiranja satelita. Zatim, postoje još nešto što smo istaknuli u jednom od naših amandmana vezano uz koncentraciju svemirske industrije u Europi. 70% radnih mjesta u toj industriji nalazi se u šest zemalja i postoje četiri vodeće tvrtke u tom sektoru. Mislim da bi bilo dobro da pokušamo postići da se to spomene u izvješću, da se tu obuhvati više zemalja i veći broj tvrtki. Budući da se trebamo nositi sa tom e, koncentracijom, a mislim da bi velik broj zemalja mogao imati koristi od toga i da imaju kapacitete da se dalje razvijaju u tom smislu i mislim da bi bilo dobro da ih se uključi u te programe. Hvala. Mislim da ostali izvjestitelji u sjeni nisu prisutni. Da, evo, tajništvo to potvrđuje, pa ću onda dati riječ gospodinu Van Ordenu, izvolite. Hvala lijepo predsjednice. Ja se slažem s ovima što je rekao kolega i također zahvaljujem izvjestitelju i zahvalan sam što je ključio neke od naših e, amandmana u kompromisni tekst. E, htio bih se nadovezati na stratešku autonomiju, na tu mantru e, koja se spominje s vremena na vrijeme. Mi smo dio demokratskog svijeta na zapadu i i demokracije moraju e, djelovati kroz NATO u slučaju da se pojavi neka vojna prijetnja. Mislim da to ne smijemo ispustiti iz vida. Posebno oni koji govore o strateškoj autonomiji trebali bi znati da da s jedne strane govore o tome, s druge strane govore o suradnji Evropske unije i Rusije u lansiranju satelita. Dakle, nije mi jasna baš logika u tome. Ako nema drugih zahtjeva za riječ. ću riječ gospodinu Zdrojevskom, a nakon toga gospodinu Marinesku, kako bi odgovorili na eventualna pitanja. Hvala lijepo. E, htio bih reći da je situacija u istinu sjajna što se tiče satelita. Mi smo dobili suglasnost većina klubova koji se inače ne slažu s nama i na tome sam zahvalan, Dobio, dobili smo doprinose svih njih. E, htio bih također reći da je doprinos gospodina Marineska izuzetno vrijedan. Kao što sam rekao na samom početku, a sada ću to ponoviti, satelitski sustavi i razvoj satelitske tehnologije trebali bi koristiti Europi i našem gospodarstvu. Mi bismo trebali imati situaciju koja će Europu gospodarski osnažiti i mislim da se svi u dvorani mogu s time složiti. Ja ću dati sve od sebe kako bih uh, uključio sve ovo što je spomenuo kolega Krasnodevski. Što se tiče gospodina Van i mene osobno, mi smo razgraničili neka područja ovdje u izvješću kako bismo doveli u ravnotežu dva osnovna pitanja koja se tiču obrane. I na kraju želim još zahvaliti komisiji. Posebno e, želim zahvaliti dva odjela u komisiji koji su e, radili na ovome vrlo profesionalno i htio bih naglasiti da mi se čini da ovdje postoji jedan proces dekoncentracije. Dakle, drugim riječima zapravo dolazi do usporavanja koncentracije. Mislim da bismo to također trebali naglasiti u ovome izvješću. Hvala. Gospodin Marinesku, hvala predsjednice. Ja bih samo htio reći da u ovom mišljenju spominjemo autonomiju lansiranja satelita i da treba poduzeti sve što je moguće kako bismo postigli tu autonomiju. Koliko se sjećam, e, imat ćemo samo jednu lansiranje sa Sajusom. E, tu će biti četiri satelita lansirana. Dakle, mislim da će se tu situacija poboljšati. Što se tiče industrije, mi razgovaramo o tome da ta gospodarska djelatnost ostane unutar granica Europe, dakle da, da ne iziđe izvan Europe, budući da je to važan industrijski sektor, a međutim dalji kapaciteti ovise o državama članicama i o sposobnosti apsorpcije. Hvala, gospodin Franzulika je također htio uzeti riječ pa ću još jedan podati dati riječ izvjestitelju ukoliko bude potrebno ako bude nekih pitanja za njega. Izvolite gospodine Franzulika. Hvala. Pa ja bih zapravo htio još jedan put naglasiti ono što sam već rekao, posebno nakon što je gospodin Van Orden uzao riječ. Da, gospodine Van Orden, mi našu e, sigurnost i obranu temeljimo na NATO savezu, međutim istovremeno Imajući u vidu da ova migracijska kriza e, se koristi u političke svrhe od strane nekih zemalja izvan Europe da bi se destabilizirao europski prostor i uzimajući u obzir činjenicu da Evropska unija nema kapacitete za kontrolu vanjskih granica, mi se ne možemo oslanjati na NATO savez da oni kontroliraju i štite naše vanjske granice. Ponekad e, granice Europske unije nisu iste kao granice koje se tiču NATO saveza. Dakle, u tom smislu nam trebaju europski kapaciteti da bismo mogli odgovoriti na takve izazove. Evo, to je ono što sam htio reći. Gospodine Van Orden, želite li vi reagirati na to? Pa što se tiče, e, da, on je... Htio bih još jednom nešto reći. Da, Europskoj uniji trebaju autonomni svemirski potencijali koji će biti potpuno komplementarni e, NATO-ovim kapacitetima. Redu, hvala. Dame i gospodo, time smo došli do kraja ovog drugog razmatranja izvješća na vlastitu inicijativu na temu svemirskih potencijala području sigurnosti i obrane Europske unije. Želim vas podsjetiti da ćemo ovo mišljenje, odnosno da će se 7. travnja mišljenje usvojiti na odboru ITRE, a na odboru AFET predviđeno je usvajanje izvješća 17. ili 18. travnja. A na plenarnoj sjednici će glasovanje biti u lipnju. Hvala vam svima. Imamo još jedno izvješće na dnevnom redu, a to je izvješće na vlastitu inicijativu koje se odnosi na operacije potpore miru i na suradnju s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom. Gospodin Van Orden je izvjestitelj za ovo izvješće. Ovo je također drugo razmatranje nacrta izvješća. Tu su i izvjestitelji u sjeni. Gospodine Varnorden, vi sada imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama na doprinosima izvješću. Kao što znate, željeli smo da to bude realističan izvještaj. Doprinos Evropske unije trebalo je staviti u kontekst, trebalo je spomenuti i druge aktere. Naročito je trebalo uključiti problem, probleme upravljanja partnerstvima, preklapanje napora imati dobru podjelu rada e, tako da Evropska unija ne pokuša e, napraviti sve, već da doda dodanu vrijednost e, gdje može. Potrebe afričkih zemalja doprinosi izgradnji kapaciteta i da uzme vodstvo za Afganistan fond za partnerstvo sa Afganistanom. Govorimo o izgradnji kapaciteta, o važnosti o rezervnih snaga za Afriku koji će dobiti e, potporu drugih strana zagovaranje e, e, od e, svih naših veleposlanstava i izaslanstava kako bismo potakli afričke države da te snage uzmu ozbiljno također smo htjeli naglasiti važnost javne kontrole fondova Imali smo 120 predloženih amandmana, 67 e, smo uključili u e, nacrt kompromisa. E, nastojali smo uklopiti sve sugestije kolegija, kolega, a zadržati fokus izvješća. Od neke amandmane mogu podržati ali e, neki amandmani e, naravno e, su mi problematični i ne mogu se s njima složiti. Govorim ovdje o relevantnosti za glavni fokus izvještaja kad ljudi pokušavaju dodati stvari koje su samo PR pokušaj Evo, ovo je kratki uvod u naš izvještaj. Nadam se da će nam kolege dati podršku u glasanju. Hvala lijepa. E, imamo ovdje predstavnika e, e, službe za vanjsko djelovanje. On je zatražio riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Ja sam e, e, u odjelu za suradnju s Afrikom u službi za vanjsko djelovanje. Zahvaljujem na ovom izvještaju. E, cijenimo uključivanje odbor za razvoj u ovom izvještaju i E, UN i Afrička unija su strateški partneri u sprečavanju sukobava i izgradnji mira u Africi e, kroz e, misije podrške mira i sličnim scenarijima. Sigurnost je prioritet u našoj suradnji sa Afrikom. Operacije podržavanja mira dobivaju veliku financijsku podršku Europske unije kao što znate to je e, dio Europskog fonda za razvoj. E, e, podcrtavamo važnost vlastitih kapaciteta Afričke unije u logistici, komunikacijama i informacijskim sustavima. Želimo također da mogu reagirati na krize. Dajemo institucionalnu podršku za arhitekturu mira i sigurnosti Eh, izgradnje vlastitih kapaciteta i eh, snaga eh, Afričke unije je vrlo važno. Mi sada imamo, očekujemo deklaraciju o kapacitetima rezervnih snaga u Afričke unije imamo također e, e, sredstva za prevenciju i rješavanje kriza, medijaciju, e, preventivnu diplomaciju i slično. Um, u, zajednička sigurnosna i obrambena politika je važna u svim tim naparima u, na primjer u Somaliji, e, Maliju. Imamo stalne kontakte sa Afričkom unijom na razini UN-a i u drugim e, tijelima. Ne samo u teoriji, već i na terenu. Imamo relevantne informacije o situacijama i e, sukobima u e, Srednjoafričkoj republici. Govorimo o razmjeni informacija sa UN-om E, imali smo jedan administrativni aranžman između EAS-a i e, snaga za održavanje mira UN-a. Imam, razmijenili smo dokumente za planiranje e, ovaj mi trebamo sada zaključiti taj sporazum sporazum također suradnja sa UN-om je se pokazala vrlo plodnom ne samo u upravljanju krizanja već i na reformi sigurnosnog sektora kao i mobilizaciji kapaciteta također pozdravljamo nacrt izvještaja o kapacitetima za sigurnost i razvoj koji će, kojima ćemo moći bolje sprečavati krize i dati e, podršku e, civilnim, e, civilnom društvu i oružanim snagama. Hvala. Gospodin Bogdan Zdrujevski ima riječ. On je izvjestitelj u Sijeni za EPP. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. U prvom redu bih potvrdio ono što je rekao gospodin Van Orden. To je realističan izvještaj. kritički pristupa raznim procesima u Africi on jasno pokazuje da trebamo pojačati kapacitete na afričkoj strani. E, to je zaista vrlo značajna primjedba. U većini sukoba smo prebacili fokus u tom smjeru. Također bih htio naglasiti da pozdravljamo spremnost da se e, prihvate E, kompromisni amandmanima. Podržavam e, gospodina Van Ordena kad kaže da će se odbiti oni amandmani koji idu iznad substance ovog izvještaja. E, to bi samo oslabilo ovaj izvještaj, oslabilo njegov učinak Dakle, amandmani koji nisu povezani sa temom će biti odbačeni. E, imamo e, izvještaj, e, izvjestitelja u sjeni S. Izvolite. Hvala lijepa na amandmanima i komprimisima koje smo jučer dobili od gospodina Van Ordena. Dijelim mnoge stvari o kojima se ovdje govori E, e, pitanje osposobljavanja afričkih e, snaga što zahtjeva nova, nove izvore financiranja i kao i amandmane koji se tiče koji se tiču da Afrikanci sami moraju doprinositi svojoj sigurnosti. Primjedba o europskom aspektu teksta Imamo nekoliko kompromisa koji e, gledaju negativno na europsku akciju, a neki kompromisi minimiziraju e, naš e, kolektivni napor. Kompromis 2 i kompromis 14. Protivim se ideji koja kaže da Europa može ometati mirovne napore u Africi geografska uravnoteženost naših e, akcija e, neke e, moje primjedbe su uključene u uvodnu izjavu imamo međutim u, u, u amandmanu 83 koji sam napisao se to ističe E, ovaj mm, mi moramo odgovarati na krize na uravnotežen način na cijelom e, kontinentu. E, prema tome ne podržavam ideju prioritetnih država kao što se kaže u kompromisu pet. Veza između sigurnosti i razvoja je često u drugom planu u kompromisima E, referiram se na kompromise 6 i 12. Nema mira ni stabilnosti bez razvoja. To je moje, moje mišljenje. E, četvrta primjeda, kao i drugi e, kao Danžan sa amandmanom 57 Mislim da moramo u našem vanjskim, vanjskom djelovanju biti pragmatični, moramo biti vođeni e, našim interesima u, e, na području sigurnosti. Ne smijemo e, ostaviti dojam da su naše vrijednosti od sekundarne važnosti, kao što se kaže u kompromisu 18. Mislim da je ta formulacija nesretna i mislim da je treba povući. E, mm, e, evo, to, to su moje primjedbe o amandmanima i kompromisama. Nadam se da će to olakšati zadaću izvjestitelja u sljedećoj fazi. Hvala lijepa. Gospodin Javier Nart je e, izvjestitelj u Sijeni Zalde. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo. Rezolucija je zaista prekrasna kao što je rekao gospodin Van Orden zato što e, su tu odraženi prijedlozi svih klubova i tu imamo konsenzus e, dakle ovo nadilazi granice političke korektnosti, odnosno tu je odražena stvarnost. Kako biste mogli čuvati mir, morate ga prvo uspostaviti. Ako želite uspostaviti mir, morate ponekad intervenirati. A to zahtjeva neku operaciju uspostave mira. Ne možete održavati mir ako ga prvo niste uspostavili tako da u klimi, e, atmosferi terora, straha i e, užasa morate prvo to riješiti. UN e, ima pristup samo polici, kao, kao policajac, znači tek se mora uspostaviti mir i onda će oni doći i očuvati ga. Ova rezolucija ima malo praktičniji pristup. Mislim da je to jako korisno zato što ovdje nemamo samo ovaj opći i filozofski pristup poštivanju ljudskih prava, nego i strogi uvjet da e, vojna tijela koja su e, počinila zvjerstva da se mogu vratiti u svoje zemlje, odnosno da se to nemogući. Ako hoćete prijeći s riječi na djelo, onda morate učiniti nešto. Svi znamo što se događa kada e, imate okupacijski sile u drugim zemljama, često financirane europskim novcem, oni se vrate u svoje zemlje i ništa im se ne događa. Ništa, na nijakoj način ih se ne kažnjava. trebamo e, paziti da se ne dupliciraju napori, trebamo bolje koristiti kapacitete, to je uvijek problem sa međunarodnim operacijama jer često imate dvije snage koje rade istu stvar i onda imate izvješća gdje svi kažu da su zadovoljni, ali to ne odražava pravo stanje stvari. Pogledajte što se dogodilo sa ovom e, Eh, operacijom eh, obuke u Maliju koja je bila potpuna katastrofa. Od tri godine obuke nismo uspjeli niti jedan niti jednu bojnu iz, trenirati, izobučiti. To je zaista katastrofa. Dakle, niti jednu bojnu nismo uspjeli eh, uspostaviti koja bi mogla funkcionirati. Dakle, mi hoćemo da ta vojska bude učinkovita, da se može razmještati po potrebi. I onda kada vidimo da jedan, jedna od tih bojnu e, koju smo e, trebali mi e, obučiti, dakle koju smo kao mi obučavali, čim su se suočili sa prvim otporom, svi su se razbježali. Dakle, moramo vidjeti što se događa na terenu, a sada nije tome tako. Slažem se s ovom kritičkom analizom našeg izvjestitelja i također se slažem da postoji potreba za puno čvršćim pristupom. E, a ja osobno mogu reći da što se tiče gospodina Van Nordena, e, rijetko susrećem nekoga ko ima takvu sposobnost shvaćanja i takvu otvorenost e, prema drugim ljudima, ljudima s kojima surađuje, to je zaista izvanredno i bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala. Gospodin e, Kuzo je izvjestitelj u sjeni za GUE. Izvolite. Hvala. Mi nismo predložili nikakve amandmane zato što imamo manjinsko izvješće. Prije, dakle, to ćemo dostaviti prije nego što to prođe. Gospodin, gospođa Valero, izvjestiteljica Sjeni Zelenih, e, e, hvala. Pa, mm, ja također mogu reći da smo sa gospodinom Van Nordenom izvanredno surađivali. Ovo je jedan uravnotežen tekst e, s time da je fokus na ovim važnim elementima i prethodni govornici su se na to osvrnuli. Pogledala sam i ovaj kompromisni prijedlog, danas sam ih dobila i veoma mi je drago da je mnogo naših prijedloga uključeno. Nisam prošla kroz sve kompromise, tako da ne mogu reći kako ću glasovati, ali pretpostavljam da ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sjeni gdje ćemo razmotriti ove različite stavove različitih klubova i onda e, napraviti taj novi tekst. Drago mi je što tu vidimo ovu točku 14a gdje se spominje i seksualno iskorištavanje. Ne znam e, koja je švedska riječ za e, englesku riječ abuse, zlostavljanje. Drago mi je da je to također uključeno u tekst. Zahvaljujem gospodinu Van Ordenu i radujem se nastavku kvalitetne suradnje s njim. Gospodine Van Orden, hoćete li se sada vi e, obratiti, reagirati na ove intervencije? Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pa uzao sam znanje ovo što su rekli kolege, posebno zahvaljujem gospodinu Nartu i gospođi Valero e, na njihovim primjedbama i izvjestitelju i sjeni iz e, kluba Pučana. Da, moramo, morali smo se zaista fokusirati na to čemu se ovdje radi u ovom izvješću i svakako ću napraviti sastanak sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo utvrdili kako najbolje dalje postupati, ali ovo što imamo ovim kompromisnim e, amandmanima uglavnom može naići na vašu podršku, možda imamo jednu ili dvije poteškoće koje ćemo sigurno razriješiti prvom prilikom. Hvala. Evo, ovime završavamo i drugo razmatranje ovog nacrta izvješća e, koje je sačinio gospodin Van Orden. Podsjećam vas da se predviđa da će na AFET-u 18. kako se ne varam, 18. travnja ovo izvješće biti stavljeno na usvajanje i onda u lipnju na plenarnom zasjedanju će se to usvajati. Jel ima nešto pod točkom razno? Ako ne, onda mogu samo reći da naš sljedeći sastanak će biti održan 20. E, i 21. travnja. Hvala na današnjem radu.